adoption Možemo krenuti s usvajanjem dnevnog reda. Imate li predloga za dnevni red? Ne. Onda možemo usvojiti nacrt dnevnog reda za sastanak, a sada imamo usvajanje zapisnika sastanaka 23.24.11. te u prosincu. Nacrt zapisnika možete naći na internetu kao što znadete. Pa predlažem ako nema prigovora nakon ovog sastanka smatrat će se usvojenima. Sljedeća točka, najave predsjednice, e, pa da opustite kratko neke informacije. 21. siječnja, znači u ponedjeljak, održan je sastanak Kosaka. To je odbor predsjednika odbora e, za međunarodna pitanja u parlamentu, a kao dio programa bugarskog predsjedništva održan u Sofiji. Ja sam bila pozvana sudjelovati u sastanku zajedno sa gospodinom Timmermansom, potpredsjednikom Europske komisije. Izvijestila sam e, na kozaku o radu odbora regiji. I glavna tema sastanka bila je budućnost Europe i E, rekla sam da sve, sva naša izvješća, izvješća na vlasti inicijativu o provedbi i o svemu su zapravo priprema za budućnost Europe, a posebice budućnost kohezijske politike u budućnosti Europe. Mogu reći da je moja prezentacija dobro prihvaćena, a možda zbog naših e, sastanaka sa nacionalnim parlamentima no svakako vam mogu reći da je sastanak prošao dobro u ugodnoj atmosferi. Tijekom sastanka, to je drugi dio moje najave, dakle tijekom sastanka potpredsjednik Timmermans najavio je početak rada radne skupine za subsidijarnost koju je e, utemeljio predsjednik Juncker a inicijalna ideja je bila uključiti u taj task force um, Europske parlament, ali sada imamo skupinu predstavnika nacionalnih parlamenta koje je imenovao Kosak i tri člana odbora regije. Inicijalno je zamisao je bila uključiti Europski parlament, no Europski parlament e, e, na kraju neće sudjelovati u toj e, radnoj skupini, u tom task Dakle, to je situacija trenutno i ideja je zapravo da će ova radna skupina raspravljati neke predloge za buduću supsidijarnost i to sam e, ideo manje ili više resursa, dakle. A treću najavu imam o nacrtu rezolucije o rezervi za učinkovitost. Sjećate se da smo odlučili pripremiti usmeno pitanje i nacrt rezolucije. Ako želite pogledati nacrt rezolucije, možete i e, predstavnici EPP-a će vjerojatno postaviti pitanje, ali kasnije, dakle danas na sastanku koordinatora raspravljati ćemo e, nacrt rezolucije. Pa dobro, ako imate predloge u nacrt rezolucije, izvolite. I četvrta najava vrlo kratko, samo da podsjetim da je naš novogodišnji prijem danas nakon sastanka i da su svi dobro došli. Dakle, evo toliko. E, za sada komentari ili pitanja, ako ne, možemo preći na glavne točke našeg dnevnog reda. Pa ćemo krenuti sa izvještajem kojeg je pripremio gospodin Von, a to je učinak kohezijske politike na Sjevernu Irsku. I na jesen prošle godine odlučili smo se staviti provedbene izvještaje o učinku kohezijske politike na Sjevernu Irsku to je prva razmjena mišljenja ovog odbora na ovu temu, a izvješće će doprinijeti razmišljanje ovog odbora o funkcioniranju kohezijske politike u Europskoj uniji i također će utjecati na sljedeću generaciju politika, a također će utjecati i na mišljenje koje će dati parlament e, o, pregovorima u Brexitu i eventualnim e, učinku toga na mirovne snage. Dakle, dajem riječ e, gospodinu Vonu koji će nam prezentirati nacrt izvješća, zatim ću reći kako će izgledati E, izvješće kasnije. Dakle, evo prvo se ispričavam što sam ostao bez glasa. E, hvatila me gripa. Doista mi je drago što sam dobio ovo izvješće. Ovo je prva razmjena mišljenja o učinku kohezijske politike na Sjevernu Irsku i želim odmah reći da Ideja nije napisati još jedno izvješće o Brexitu, naprotiv, mi ćemo se fokusirati na rezultate e, koje je postigla EU kohezijska politika i mirovni program. I mislim da se svi mogu složiti da je EU igrala važnu ulogu u ekonomskom razvoju Sjeverne Irske i oporavku od desetljeća sukoba. EU je dala i financijsku potporu za mirovni proces od 89. i e, de, ne, mirovne sporazume sve do 2006. do 2007. 2007. do 2013. Šte e, e, financijski doprinut bio 1,3 milijarde funti. I E, sada teče program PIS 4 u vrijednosti od 270 milijuna eura, od čega 229, 85% dolazi iz RDF-a, znači RDF je doista odigrao važnu ulogu u financiranju mirovnog programa. I ono što sam još također htio reći u ovoj fazi je dati kolegama samo neke konkretne primjere projekata koji e, su, su provedeni i e, htjeli smo dati neke dakle primjere koji će pokazati da je ovaj novac e, doista utjecao e, na terenu na zajednice. Jedna stvar je bila suradnja u projektima na primjer prekogranično zdravlje u prekograničnim regijama u sjevernoj Irskoj i također za stvaranje više ravnopravnosti u ruralnim e, područjima te je 55.000 pacijenata iskoristilo mogućnost tih usluga. Zatim recimo projekt Back to the Future, povratak u budućnost, e, organizacije WAVE što je e, dobrovoljna organizacija zajednice koja želi omogućiti mladima da se uključu u mirovni proces u svojem okruženju kao i u širim zajednicama. Tako mislim da iz ova dva primjera mislim da se može jasno vidjeti da je program PIS e, mir donio veliku e, velike prednosti zajednice i nadam se da će nas se nastaviti nakon 2019. A što se izvješća tiče, sam sam e, postavio barem tri pitanja koje mislim da bi izvješće trebalo pogledati. Možda će kolege htjeti još nešto dodati, ali mislim da bismo u izvješću trebali pogledati e, kako e, se može osigurati mir, e, životni standardi, kohezija financijskim sredstvima, te kako se ona mogu koristiti u koordinaciji s drugim EU sredstvima, te pogledati u kojoj mjeri su ti programi integrirani u zajednicu i proistječu iz zajednice i E, postavljajući ova pitanja. Mislim da ćemo moći naučiti lekcije koje će biti korisne za budućnost i raspravu o budućnostima kohezijske politike. Što se tiče daljnjih koraka u ovom izvješću, prijedlog je da imamo misiju, fact finding mission, e, za utvrđivanje stanja negdje u ožujku i mislim da e, se, dakle, evo, već veselimo tome. Rado ću čuti što kolege misle o tome. Hvala. Hvala. A sada ću otvoriti raspravu. E, prvo riječ ima izvjestitelji u sjeni. Gospodin Flak, izvolite. Zahvaljujem. za nas e, je ovaj posebice važan e, ovaj dosje jer je ne, e, između, ostali, e, između ostaloga Ujedinjena kraljevina neto doprinositelj EU proračunu, ali, ali Sjeverna Irska je neto korisnik tog proračuna isto tako. Tako da e, mislim da treba pogledati posebice koja područja bi trebala, a, koje su najveće potrebe za poboljšanjem i trebala s kojima bi trebalo krenuti. E, treba e, imati holistički pristup Sjevernoj Iskoj kao tranzicijskoj regiji u socijalnom i političkom razvoju. Trenutno je 835 milijuna eura e, spremljeno za sjevernu Istu, ali Lokalni stakeholderi eh, eh, dobivaju taj novac iz raznih silosa, iz raznih eh, proračuna Europske unije, pa treba pogledati koliko su oni uspješno integrirani kako bi djelovali u cijelosti. ja zatim treba pogledati kako je usmjereno financiranje, ide li tamo gdje je najviše potrebno, ima li lokalna razina dovoljnu kontrolu nad tim financiranjem, te na kraju bilo bi teško ne procijeniti učinak e, e, kohezijske politike na Sjeveru Irsku, a ne spomenuti slona u prostoriji, a to je Brexit. ECR vjeruje da ne treba miješati učinak kohezijske politike na Sjevernu Irsku sa učinkom koji će imati izlazak Sjeverne Irske iz Europske unije. Naime, moramo razumjeti da se doista ne smijemo miješati u osjetljiva pitanja koja su izvan naših ovlasti i naslov ovog izvješća jasno kaže e, kao i ocjena učinka da to ne treba činiti. Pa ću sada reći ono što znamo o budućnosti kohezijske politike e, Sjeverne Irske nakon Brexita Ehm, kao dio izvješća na zajedničku inicijativu. Zajedničko izvješće eh, EU i eh, Ujedinjene kraljevine o Brexitu je jasan. Ako obje strane eh, budu i dalje predane svojim ciljevima za održavanje mirovnog procesa, on će ostati takav do 2020. u strukturnim fondovima Ujedinjena kraljevina nastaviti će do zatvaranja e, sudjelovati u MFF-ovim fondovima, a temelj je ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno, pa odbor regi ne bi trebao davati mišljenje, a ECR e, e će upravo to mišljenje braniti, takav stav braniti. Veselim se i raspravi sa kolegama, posebice s i izaslanstva Sjeverne Irske koji će upravo govoriti o učinku kohezijske politike u tom smislu. Hvala. Izvjestitelji u Sjeni, gospodin Novakov, e, e, provedbeno izvješće, želite uzeti riječ? Mislim posebice kad govorimo o provedbenom izvješću, to je važno jer e, ocjena koju smo čuli do sada nam daje jedinstvenu priliku da vidimo kako postupiti. Mislim da Sjeverna Irska je poseban slučaj, posebice što se tiče Brexita. Imamo velika očekivanja od ovog izvješća i drago mi je što mogu sudjelovati s njim e, u tome i rado ćemo čuti bilo kakve prijedloge i e, mislim da to možemo iskoristiti kako bismo objasnili koliko je veliki doprinos kohezijske politike posebice u tim regijama. Uh, Sljedećih mjeseci ćemo raspravljati o tome kako će izgledati budući višegodišnji financijski okvir i mislim da ovim izvješćem možemo poslati poruku da postoje regije kao što je Sjeverna Irska gdje kohezijska politika može znatno izmijeniti na bolje živote ljudi način na koji funkcionira gospodarstvo, kako se stvara nova radna mjesta. Pa mislim da osim emocija i političkog tereta koje ćemo imati posebice sada zbog Brexita, Čisto objektivna kohezijska politika u Sjevernoj Irskoj čisti je primjer toga da grantovi su nešto čemu nema alternative posebice u području naših politika i da ne možemo dati bilo kakvu potporu financijskim instrumentima ako ne koristimo naše operativne programe. Pa se veseli mi ishod ovog izvješća, ali imam i velike očekivanja od njega i nadam se da ćemo e, uspjeti, kao što je rekao e, direktor, e, da ćemo uspjeti doći do svih i izvan ove prostorije kako bi shvatili što je učinjeno posljednjih godina gospodin Van Miltenburg, naš izvjestitelj Sjeni nije ovdje, ali ja ću vrlo kratko. Mnoge stvari već su rečene, pa samo želim reći da mislim da je doista važno ne usredotočiti se samo na mirovni program, nego na pogledati i dodanu vrijednost koju je donijela Europa Sjevernoj Irskoj u toj perspektivi i također možda pogledati prema budućnosti, a temeljem provedbe sadašnjih programa kako bi se eventualno vidjelo kako bi se mogla voditi prekogranična suradnja, učiti iz e, prethodnih e, iskustava jer jedna stvar je sigurna. Ili se u Europi e, između europskih regija dobro E, surađuje, ali također za treće zemlje doista je važno da će i dalje postojati prekogranična suradnja, tako da možemo se i na to fokusirati. Hvala. Hvala gospođa Anderson, izvolite. Evo, hvala, koristim ovu priliku da zahvalim, reko što je sudjelo u ovoj inicijativi i što nam je dao priliku da se uključimo u to. Doista mi je drago što mogu reći da je ovaj odbor upravo se fokusirao na implikacije koja je imala kohezijska politika na Sjevernu Irsku, to je područje koje dobro poznajem, ja sam iz Derije i e, tu postoji niz organizacija diljem cijelog e, sjevera, e, udruga civilnog društva, zajednici, razvoj infrastrukture, ljude koji su e, imali koristi od ovoga su ljudi koji doista razumiju koji doprinos je e, imala Europa u izgradnji mira i u mirovnom procesu na način na, nije, na koji nijedan drugi program niti fond nije imao e, Europskoj uniji. 10% BDP p-a se dolazi iz EU proračuna i kao što je rekao gospodin Flak, mi smo neto korisnici e, EU sredstava i taj, e, ti fond, to ne bi moglo niti funkcionirati e, bez doprinosa Europske unije. Postoji cijeli niz programa, inicijativa, infrastrukture koje se u tom smislu mogu E, Ali rekla sam, već ja dolazim iz Derija i u Deriju, na primjer, postoji most mira koji je izgrađen e, upravo e, zbog dostupnosti sredstava iz programa MIR i e, upravo je podijeljeni grad e, manjina je bila u gradskom vijeću i mi koji dolazimo iz e, drugih e, okruga e, jedan, to je upravo jedan od onih razloga koji je e, unio razdor između u te, tijekom e, desetljeća u Irsku e, i to se odrazilo i u našem gradu. Dakle, Most je uspio spojiti zajednice koje su bile desetljećima u konfliktu i to je spojilo zajednicu. U tom trenutku ljudi su mislili E, zapravo ljudi su rekli, mislim, kako je to glupi most i onako se ne može autom preko njega, međutim, to je jedan od onih simbola um, mirovne infrastrukture koja je tako uh, doprinjela izgradnji i spanju zajednica. Pa um, doista e, moram reći da su mnoge organizacije iskoristile financiranje na najbolji mogući način i napravila je puno toga u diljem Sjeverne Irske i ljudi doista vide koje prednosti Europska unija je donijela mirovnom procesu kroz programe MIR 1, 2, 3 i sada program MIR 4. mogla bi navesti puno primjera, ali zasigurno kada pogledamo učinak i pogledamo ova pitanja kako je gospodin Von rekao, sve to pokazati će e, zašto postoji iskrena zabrinutost i zašto se ne slažem s gospodinom Flakom oko toga da se može razdvojiti ono što se događa na sjeveru i potencijalne zabrinutosti ljudi koji su glasali za ostanak u Europskoj uniji, a u kontekstu sporazuma Velikog petka i doprinosa Europske unije izgradnje mira putem kohezijskog financiranja. Pa mislim da gospodin Van neće moći ipak razvojiti e, implikacije Brexita na sjever e, iz ovog izvješća jer e, bilo bi apsolutno ludo pokušati to ignorirati jer postoje brojne zabrinutosti i mnogi su eh, planirali programe i planove daleko iznad 2020. i sad zapravo doista ne možemo reći da smo prešli iz tranzicije iz konflikta u društvo koje je izašlo iz toga. Eh, puno je još toga što treba napraviti, je mirovno financiranje i E, program Mir i kohezijski fondovi znatno su doprinijeli. Nedavno u Briselu smo upravo imali jedno e, izaslanstvo koje u e, Briselu pokazalo koje su bile sve konkretne posljedice mir, financiranja za mir i koja je važnost i uloga bila EU-a u izgradnji mira. There is uh, e, Skupina zatvorenika, bolnice, radioterapijska jedinica koja je izgrađena s EU sredstvima e, i e, na taj način se okupila kritična masa sa obje strane Irske, znači Derry i Donegal su se ujedinili na taj način. I takvu jedinicu uopće ne bismo imali u našoj bolnici da nije bilo doprinosa Europe upravo toj infrastrukturi. Dakle, postoji niz takvih primjera gdje se okupljaju bivši zatvorenici, e, ljudi koji su nekada bili u ratu, a sada međusobno razgovaraju o brojnim pitanjima. Sve se to omogućilo i dogodilo zbog doprinosa koji je dao Europska unija. I ne dopuste da i ovom odboru ili Europskoj uniji kaže da to nije e, bila važna uloga koju je Europska unija odigrala. Postoji toliko dokaza diljem sjevera, diljem Irske koji pokazuju koju ulogu je odigrala Europska unija pa mi je doista drago što je održana misija. Razgovarali smo s ljudima na terenu, drago mi je što sam čuo da je gospodin Von i drugi su rekli da trebamo <laughs> vidjeti kako je to ciljano na odgovarajući način i da su uključene zajednice u provedbu. Just, uh, top down. Pa se nadam kad odemo na irske i nađemo priliku da razgovaramo o implementaciji, o mirovnog financiranja, interreg financiranja kohezijske politike diljem Sjeverne Irske i cijele Irske, da će ljudi vidjeti to i sami. Da e, upravo e, ovaj poseban e, aranžman e, mora biti uspostavljen jer e, svi će vidjeti kako će Brexit naštetiti Irskoj i procesu u kojemu smo, koji smo pokrenuli ako se kohezijski fondovi oduzmu. I cijela infrastruktura našeg otoka zapravo jest pod velikim utjecajem e, kohezijskih fondova. Možda su to bili mali korici, ali još je dug put pred nama. Međutim, Europska unija odigrala je veliku ulogu i pomogla nam e, da odradimo ovaj teški put koji se ne može ignorirati kao učinak Brexita na život građana koji će oduzeti ne samo financijsku potporu nego činjenicu odnosno što je članstvo u Europskoj uniji značilo ljudima koji su prošli kroz iskustva sa vladom koja je potpuno drugačija od onoga što neki kažu a koji zapravo nisu zadovoljni. Naime, postoje e, mnogo ljudi koji se doista boje da kada Europska unija ode e, i neće nadgledati vladu na neki način se neće moći obratiti ovih 1,8 milijuna stanovnika koji će sad razmišljati o tome im hoće li imati irsku putovnicu ili ne, dakle tih 1,8 milijuna stanovnika su zapravo građani Europske unije. Ja uopće ne želim irsku putovnicu, ja želim EU putovnicu. Pa mislim da je ovo izvješće ključno, pa hvala gospodine Von što ste preuzeli ovu inicijativu i pokazali upravo koliko je odličan posao odrađen diljem Irske, posebice u sjeveru. Pa zahvaljujem još jednom na tome. Hvala vam. Zastupnica Rintke, izvolite. Hvala. Ja dolazim iz regije koja se suočava sa strukturnim promjenama, iako se ona nalazi u relativno bogatoj zemlji, a to je Njemačka, tamo se proživljavaju značajne promjene, ljudi govore koliko im je važno dobivati europski novac, ne samo zbog prekograničnog aspekta, već i zato kao što su kolege rekli, postoje projekti u kojima je europski novac izuzetno važan jer ga nije moguće financirati isključivo regionalnim odnosno nacionalnim sredstvima ta se situacija može usporediti sa onom e, u Sjevernoj Irskoj. Ja sam razgovarala s ljudima iz Belfasta. Oni vele da bez evropske pomoći da bi bilo nemoguće provoditi brojne projekte. Novac iz RDF-a koji je uložen je 318 milijuna eura. Imamo stotine tvrtke koje su primile pomoć to je doprinijelo stvaranju tisuća radnih mjesta koji ovise izravno o ovim sredstvima, no potom sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Tu je također značajan europski doprinos, tu se borimo protiv dakle, socijalnih problema. A kolege su već spomenule, dakle, mirovni proces 270 milijuna eura koji se ulažu u projekte pomirenja. Unatrag nekoliko godina to su uložene milijarde eura, te su evo i kolege navele koliko je to bilo važno. Utjecaj koji je na taj način postignut izuzetno važan. A kolege su rekle da bi bilo možda nezgodno ići u misiju tamo, govoriti im što se učinilo u prošlosti, a ne pozabaviti se problemima koje će vjerojatno donijeti Brexit. Dakle, moramo vidjeti kako ćemo s time izaći. Na kraj moramo biti spremni saslušati njihove probleme, ali razmisliti o ulozi koju mi želimo odigrati, dakle s obzirom na napredak koji je postignut tijekom posljednjih godina. Ne želimo da se taj učinak izgubi. Dakle, da, fokusirajmo se na učinak, ali pogledajmo i prema budućnosti. Mi smo stručnjaci za financiranje i moramo vidjeti kako pomoći zajednicama Sjeverne Irske u njihovoj budućnosti, što god da se dogodilo, što god e, Brexit e, donio, tu je doista važna naša uloga. Evo, ja ću sa zadovoljstvom raditi na ovoj temi. Nadam se posjetiti s vama Sjevernu Irsku. Hvala, zastupnica D'Amato. Grazie, presidente. Il tema oggetto del report è di particolare importanza, soprattutto... Ovo je jako važna tema zbog eh, povijesnih, društvenih, političkih razloga. Neki od tih razloga su jako aktualni u kontekstu eh, Brexita. Imali su dakle izvršenje programa PIS od 2007. do 2013. Tu smo poradili na razvoju stabilnog miroljubivog društva, poticali dakle pomirenje u Sjevernoj Irskoj. Program je obuhvatio i teritorijalnu suradnju, raspolagao sa 333 milijuna eura, više od 200 je dolazilo iz Europskog fonda za ruralni razvoj. Uskoro trebamo dobiti dakle izvješće o izvršenju programa. Jako nas zanima koje rezultate je polučio ovaj program i trebalo bi uključiti u ovaj nacrt izvješća. U trenutnom financijskom eh, programu tu je i program Interreg, dakle koji se tiče teritorijalne suradnje između Ujedinjene kraljevine, Sjeverne Irske i Irske, dakle 280 milijuna eura je ovdje predviđeno i nadamo se da će oba ova programa koja su u tijeku biti dovršena. Pregovori o Brexitu su teški, složeni, ali kao europska građanka želim reći da bez obzira na ishod da se ne smije ponoviti ono nasilje koje smo vidjeli od kraja 60. godina u tom dijelu svijeta, dakle 3000 mrtvih, nasilje, sukobi, unutar Europske unije. To je nešto što se ne možemo dozvoliti. Nažalost, nedavno je preminula jedna jako poznata pjevačica Dolores Riordan. Ona nam je ispjevala jednu sjajnu pjesmu Zombi koja je bila posvećena upravo evo, nehumanosti nasilja i kako je to nasilje nažalost bilo dijelo mirske svakodnevice. Ovi zombiji su oni koji ne vide, oni su živi mrtvaci. Oni su opsednuti nasiljem bez kraja, bez, oni žele polomiti srca majki. Bez Brexita ili s Brexitom, bez trgovinskih dogovora ili s njima ne smijemo dozvoliti da se ponove one scene u kojima stradavaju djeca ili po ulicama idu tenkovi onako kako je opisano upravo u toj pjesmi. Thank you very much. Um, I have one name in the list. Hvala, tu je još jedno ime na popisu govornika, zastupnika Rope. Želi se još neko javiti za riječ? Javite mi. Izvolite. Ačiū gerbimo pirmininkė. Iš tikrųjų manau, kad labai svarbus ir reikalingas pranešimas Mislim da je ovo izvješće jako važno i zanimljivo e, u kontekstu Sjeverne Irske i općenito u kontekstu kohezijske politike. Mislim da Sjeverna Irska je imala mogućnost iskoristiti kohezijske fondove i ona je tu mogućnost i iskoristila. Držala se načela dobrog upravljanja, cijelo stanovništvo bilo je uključeno u te projekte, tako da je to važno sada i reći i to vrlo jasno. Treba drugima objasniti zašto je kohezijska politika potrebna Europskoj uniji, kako bi građani znali korisnost te politike. Ja sam bio um, gradonačelnik jedne općine i to uz granicu s Bjelorusijom. Kada se radi o ovakvim perifernim regijama i pograničnim regijama, to uključuje e, određene specifičnosti. Te regije trebaju pomoć. Ta pomoć im je ponekad od ključne važnosti. Stoga smo stekli određeno iskustvo u tom području i sada trebamo razmisliti o budućnosti. Trebamo se i postaviti pitanje da li sadašnja europska kohezijska politika je li dovoljno uključiva za svoje građane, tijela lokalne i regionalne samouprave i mislim da je ta politika malo previše centralizirana. Pa si trebamo postaviti pitanje kakva kohezijska politika nam je važna i potrebna. E, ljudi moraju znati da taj novac poreznih obveznika ide njima i da se taj novac e, koristi za rješavanje njihovih problema. Ponekad nacionalne vlasti na središnjoj razini nemaju to mišljenje. Program Lider je također bio jako važan. Biće važan i u budućnosti i možda bi trebalo predvidjeti program E, lider na općinskoj razini. Radi se o davanju sredstava za projekte gdje sudjeluju e, lokalne vlasti, lokalna poduzeća kako bi lokalna zajednica rješavala vlastite probleme. To se iz daleka može činiti nevažnim, ali to se može pokazati e, izrazito važnim za lokalne zajednice. To bi nam omogućilo da više uključimo građane i lokalnu zajednicu u ovu politiku i ljudi će imati veći osjećaj vlasništva nad tom politikom jer će shvatiti da će se na taj način riješiti njihovi svakodnevni problemi. Hvala. Koliko se eh, još više niko ne javlja za riječ, dala bih eh, riječ predstavnici komisije, gospođa Hernandez Gonzales, izvolite. Thank you, Madam Chair. Uh, good morning. Uh, Commission would like to thank the... Hvala lijepo, evo komisija zahvaljuje vašem interesu uh, za, ovu temu. Vidjeli smo da je financiranje od strane Europske unije bilo značajno. Govorimo o nekoliko milijardi europskog novca, ne samo iz RDF, a tu su i neki drugi programi. Fond za poljoprivredu, dakle socijalni fond, govorimo, govorimo o više od milijardi eura iz e, Fonda za regionalni razvoj, tu su pak PIS i Interreg koji su također spomenuti, iz kojih je također su isplaćene značajne svote. Tu je također RDF, dakle, kada je riječ o regionalnom financiranju, dakle, potpora tvrtkama, istraživanju, razvoju. Sjeverna Irska tu ima vodeću ulogu u razvoju novih financijskih instrumenata, potom niske emisije ugljika, također evo jedna od evropskih e, strateških prioriteta. Također financiramo prekogranične projekte, koje utječu na tamošnje regije. Ulažemo također i u zdravstvo, dakle istraživanje, inovacije, nešto što može dakle pomoći ljudima koji žive tamo. I dakako mirovni proces kao što znate, to je značajna uloga evropskog novca. Nagradnja mostova između zajednica, pomirenje, dakle, gradnja zajedničke budućnosti, dakle, suradnja novih generacija kroz, dakle, obrazovanje i slično. Mislimo da će to, evo, polučiti dobar rezultat u Sjevernoj misiji. Radujemo se vašoj eventualnoj misiji u Sjevernu Irsku i sigurna sam da će evo, kolega Von pružiti sve informacije koje su potrebne za izradu dobrog izvješća. Mr. Von, the foragers. Uh, izvolite, zastupniče Von. Hvala svim kolegama na primjedbama. Započeo bih uh, sa Brexitom. Želim reći da se ovdje uglavnom radi o provedbi. Da to nije tako ne bismo uopće mogli raditi ovo izvješće, želio bih to pojasniti. Međutim, evo, izrađujemo izvješće, posjetit ćemo Sjevernu Irsku, vidjeti projekte gdje vidimo dakle, dobrobiti evropskog članstva i financiranja. Imamo slučajeve gdje ljudi vele, a da nije bilo evropskog novca, Europske unije, ovaj se projekt uopće ne bi ostvario i to bi trebalo uvrstiti u izvješće na taj način e, nećemo dakle, prejudicirati nikakve eventualne buduće zaključke do kojih će eventualno doći nakon 2019. ukoliko Jedina kraljevina doista napusti Europsku uniju, ali moramo se osigurati da se ovo financiranje nastavi i u budućnosti. Dakle, evo, možemo govoriti o posljedicama e, Brexita, ali samo u ovom kontekstu koji sam upravo sada objasnio. Evo, istaknuto je da je važno govoriti o sinergiji, dakle, ovih e, financijskih sredstava. To sam i sam rekao u uvodnoj riječi, to je jedno od pitanja koje sam si postavio, dakle, pogledati u sinergiju između programa PIS, Interreg i slično dakle izvući pouke za budućnost. Martina je spomenula važnost praktičnih primjera, a to se dovezalo na ono što sam i sam rekao na početku. Mislim da je to od ključne važnosti, dakle praktični primjeri, moramo se pozabaviti malim projektima jer da, pa, lako je koncentrirati se na velike iznose novca, dakle velike projekte, ono što izravno utječe na BDP. Međutim, za građane su važni upravo ovi mali projekti i želimo i te primjere uvrstiti. Tu moramo uložiti više vremena i truda, razgovarati i sa ljudima koji provode te projekte, koje ih e, osmišljavaju. Moramo razgovarati sa onima koji imaju koristi od tih projekata. To bi se sve trebalo naći u izvješću. Vjerojatno ćemo nakon posjeta moći vidjeti koje to pouke možemo izvući i to onda primijeniti za razdoblje nakon 2020. godine. Imamo dakle tu ulogu građana i zajednica koji razvijaju i provode projekte koje se tiču kohezijske politike. To je velika tema danas u kontekstu učinka Brexita na sjevernu Irsku. Trebamo iskoristiti ovo izvješće kako bismo poboljšali buduću kohezijsku politiku. Hvala, evo sljedeći koraci u izradi ovog izvješća, dakle, organizacija misije, posjeta Sjevernoj Irskoj, 21. 23. Dakle, ožujak odobrila je konferencija predsjednika. Dakle, možemo započeti s organizacijom misije. Nakon toga slijedi priprema izvješća. Dakle, nakon ove razmjene mišljenja, nakon misije, prije ljetne pauze ćemo još jednom porazgovarati o izvješću to gospodine Vonovisi i o vašem rasporedu rada. Izvolite. Just on a clear point, Mr. Gospodin Von je rekao ukoliko se napusti Evropska unija, nekad niko ne sumlja Velika Britanija napušta Europsku uniju 29.3.2019. To će se dogoditi, tu ne bi smjelo biti sumnje. Thank you for this justification. I, still, I still use the word A ja ću dalje koristiti ovako. Okay. Every one of you can... A evo svi, vi možete imati svoje osobne politička stajališta. Za mene je važno da ćemo pripremiti zanimljivo izvješće o provedbi. I ovdje evo sada zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Biće doista zanimljivo vidjeti nacrt izvješća. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. This Mišljenje to je dakle izvjestitelj zastupnik Buda. MV je nadležni odbor dakle za ostvaranje mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Ovdje dajemo svoje mišljenje dakle na to. Gospodine Buda, tu ćemo što kažete, a onda ćemo čuti izvjestitelje u sjeni. Izvolite. Da, mulțumesc foarte mult, În primul rând... Hvala lijepo. Htio bih e, istaknuti da sam zadovoljan što je došlo do odluke o ovoj izmjeni. Imamo dakle ovdje i prijedlog povjerenika Stilinidisa koji je htio da se ovaj prijedlog izmjeni. Dakle, to imali smo sastanak e, sredinom e, siječnja u Provansi i glavni direktori e, civilne zaštite deset dakle evropskih zemalja, među njima Njemačka, Francuska, Hrvatska i tako dalje. Svi su oni pozdravili ovaj prijedlog, žele dati svoj doprinos ovoj odluci. To su dakle glavni direktori koji rade u upravljanju e, rizikom. Riječ je o strategiji Europske unije kojim se želi brzo reagirati na hitne situacije, dakle na nešto što se može dogoditi u Europskoj uniji i izvan. Ovaj mehanizam bi omogućio zajedničko koordinirano djelovanje uz podjelu resursa, dakle svih uključenih država članicama. Dakle, požari, izbjeglička kriza, oluje, poplave tijekom zadnjih nekoliko godina kojima smo svjedočili, a evo i zemljotresi. Sve to od nas traži da unesemo određene izmjene u zakonodavstvo koje se tiče civilne zaštite. Imamo velike katastrofe koje su pogodile neke države članice. Zato je potrebno stvoriti ovaj mehanizam zajedničke koordinirane pomoći jer su često, kada do ovih kriza dođe, države jednostavno preplavljene zahtjevima za pomoć. Tu je dakle potreban zajednički evropski napor u rješavanju. Komisija predlaže čitav niz novih mjera kojima se žele pojačati mjere intervencije na terenu, dakle to obuhvaća koordinaciju više država članica. Također želi se povećati zajednički kapacitet odgovora na hitne situacije. RESK EU je dakle ime tog programa. On će stupati na snagu kada jedna e, država pogođena, dakle katastrofom, tu će se koordinirati na najvišim razinama pomoć pomoći intervencija na terenu. Iz razgovora ovih e, generalnih direktora koji sam spominjao, je, smo doznali za jedno, jedno kontroverzno pitanje, a to je tko će koordinirati rad ove strukture, dakle ovog mehanizma, hoće li to biti komisija, država članica. Ja mislim da je ovdje potrebna uska suradnja između komisije i država članica. Također na tom sastanku se komentiralo o potrebi stvaranja popisa opreme, da bi tu trebalo biti fleksibilan, da dakle, kako postoje određene potrebe koje su povezane sa regijom koja je pogođena i slično. Vjerujem da je ovaj komisijin prijedlog izuzetno važan i nadam se da sam dorastao izazovu, da smo svi dorasli ovim izazovima koji su pred nama. Ja bih eh, se u svom mišljenju koncentrirao na doprinos iz strukturnih e, fondova primjerice. To tu su tu je također i prilagodba klimatskim promjenama te prevencija rizika u hitnim situacijama. Mislim da je važno poboljšati sinergije između mehanizma za civilnu zaštitu i europskih fondova. naročito tu važan Europski fond solidarnosti. Eksante ante uvjeti moraju omogućiti da se financiranje da financiranje iz strukturnih fondova odgovara procjenama rizika. Također ovdje izuzetno važnu ulogu igraju lokalne vlasti, naročito kada je riječ o prevenciji katastrofa. One također sudjeluju u jačanju kapaciteta potrebnih za davanje brzog odgovora na ove krize. Na lokalnim i regionalnim vlastima je da prve interveniraju u slučaju katastrofa. To traži posebnu obuku, primjenu inovacija, razvoj e, suradnje u mehanizmu civilne zaštite, jer svi želimo povećati učinkovitost odgovora, to znači bolji dijalog među državama članicama. Tu je također važna uloga istraživačkih centara i sveučilišta koji mogu pronaći bolje načine odgovora na hitne situacije. Također lokalne vlasti se trebaju uključiti u izradu planova prevencije, mora se njihovo, njihovo osoblje također mora proći određenu vrstu obuke, dakle treninga to valja koordinirati sa tijelima dakle, za civilnu zaštitu. Moramo se fokusirati također i na obuku dobrovoljaca. Oni često djeluju u izoliranim područjima koje poznaju jako dobro, dakle znaju specifičnosti određenog područja i slično. Mi smo nedavno slučaj u Rumunjskoj, došlo je do zrakoplovne nesreće i prvi koji su reagirali su upravo građani koji žive u tom e, brdsko-planinskom području gdje se ta nesreća dogodila. Oni su bili prvi na terenu. Potom tu su određeni tehnički detalji. Kao što znate, mi evo izrađujemo mišljenje na, dajemo mišljenje na izvješće, nismo dakle nadležni odbor. Te bih zamolio kolege da se koncentriraju na, našu, na, na područja koje su u našoj nadležnosti kada je riječ o izradi amandmana. Hvala lijepa. Thank you very much. Hvala, sada predajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Prvi je gospodin Rodriguez, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuće. Svi smo mi svjesni prirodnih katastrofa s kojima se Europska unija suočava. Puno ljudi je preminulo, mm, došlo je do oštećenja kulturne baštine i okoliša. E, to, s time se ne možemo nositi sami. Požari u Portugalu prošle godine to pokazuju. Reakcije su pokazali, na te, takve događaje su pokazale da reakcije uvijek nisu baš jednostavne i dobre. Potrebni su dobrovoljni prilazi država članica da se pomogne u takvim situacijama, no, tome, no to nije dovoljno, stoga je potrebno nešto što je pravno obvezujuće kako bismo zajamčili da građani dobiju pravodobnu efikasnu i adekvatnu pomoć koja im je potrebna. Potreban je konkretan niz obveza u slučajevima prirodnih katastrofa ili katastrofa koje su uzrokovali ljudi. I klauzula o solidarnosti može se, na nju se može pozvati da bi se to ostvarilo. Države članice moraju ozbiljno shvaćati svoje obveze u smislu solidarnosti i e, dobrovoljni aspekt pomoći e, također treba pozorno razmotriti. U izvješću se naglašava potreba za efikasnim troškovima. Kad pogledamo primjerice e, pojmove kao što su prilagodba klimatskim promjenama, zatim je tu pitanje zdravlja, okoliša i tako dalje. Dakle, ja sam ovdje u ime socijalista i kad je riječ o reakcijama u smjeru građana, kad razmišljamo trebamo isto tako vidjeti kako osigurati dodat, e, dostatna sredstva, a tu su i ekspostije, eksante aktivnosti. Zatim e, je da civilna zaštita je nešto što je u nadležnosti na državnih vlasti, ali i civilno društvo tu važno. Trebamo dijeliti najbolje prakse kontinuirano. Trebamo pogledati e, faktore rizika. Neki od njih su nam već poznati kako bismo unaprijed mogli predvidjeti e, neka dog, neke događaje. Trebamo raditi s lokalnim vlastima, s predstavnicima regionalnih vlasti u području civilne zaštite. Treba se bolje koordinirati e, i sa trećim zemljama i u pogledu planiranja za hitne situacije, te se pobrinuti da smo svi svjesni da države članice doista mm, daju smisao riječi solidarnost, jer zapravo se sve svodi na to. Trebamo sklopiti zajednički pakt u tom smislu. Drago mi je da izvjestitelj kaže da solidarnost nadilazi civilnu zaštitu. Mi ne pokušavamo uzurpirati e, nadležnost država članica u pogledu e, civilne zaštite, već se trebamo e, bolje pozabaviti hitnim situacijama kada se dogode. Hvala. Javili se još neki izvjestitelj u sjeni? Ne. Gospodin Jakovčić, izvolite. Gospođo predsjednice, dozvolite mi da samo nekoliko rečenica kažem jer nažalost imam iskustva sa e, raznim prirodnim nepogodama, pogotovo sa poplavama, pa djelomično i sa potresima, odnosno zemljotresima, tako da e, bih htio reći da ova inicijativa koju imamo od strane komisije e, je pozitivna, dobra je i naravno da se maksimalno zalažem za to da napravimo jednu dobru koordinaciju zemalja članica, pogotovo na način da pokušamo vidjeti kako se može brže i efikasnije utjecati na nesreće koje su da tako kažem u zemljama koje su susjede. E, tu bi trebali po meni pronaći jedan takozvani malo širi regionalni mehanizam i kao što mi znamo imamo e, makroregionalne strategije e, o kojima ovdje govorimo. Ja sam upravo za jadransko jonsku makroregionalnu strategiju pledirao da napravimo jedan centar za prirodne katastrofe za, za ono što se može dogoditi na Jadranu i Jonskom moru zemljama koje su eh, na Balkanu i Italiji koja praktički je na Apeninima. Eh, dakle, eh, mislim da bi makroregionalne strategije mogli iskoristiti između ostaloga i za implementaciju ove politike jer e, je objektivno lakše doletjeti kad su veliki požari u pulji ili u dalmaciji e, s jedne do druge obale i na neki način pomoći u tom slučaju ne znam italiji ili hrvatskoj dakle tako vidim e, još bolju operacionalizaciju ove, ove naše odluke i druga stvar koju želim podcrtati je da koja možda nema do kraja direktne veze s ovim ali je ipak super bitna jer se radi o novcu mehanizam dodjele sredstava e, pogođenim područjima e, koje daje europska unija je predug. E, svima je jasno da ako se dogodila, dogodila nesreća koja je vidljivo teška ne znam tristo milijuna eura ili petsto milijuna eura da je opravdano odmah doći sa pet milijuna eura ili deset milijuna eura i mislim da taj mehanizam odluke ako ne, može pojedinac donijeti tu odluku ali mi bi trebali imati jedan odbor koji će se sastati istu, isti dan kad se nesreća dogodila ili drugi dan i odmah odobriti prva interventna sredstva koja će odmah doći na konkretno na mjesto gdje se nesreća dogodila jer je, jer apsurdno da mi kad znamo da se dogodila nesreća koja je oštetila ne znam e, tisuće kuća crkava na primjer zemljotres u italiji a onda se čekalo ovaj, mjesecima da bi došlo ne znam nekakva minimalna sredstva koja je europska komisija odobrila. dakle mislim da bi taj mehanizam isto tako trebao e, dobiti na svojoj efikasnosti i na brzini jer inače ostaju ljudi razočarani ispada da europa uopće ne, ne brine o tome što se dogodilo i da nikoga ne zanima što se dešava tamo gdje se nesreća dogodila. evo ta dva moja prijedloga nadam se da mogu biti na neki način uvažena i od strane izvjestitelja. Thank Hvala. Gospodin Omar Ženio ovdje, pa predajem riječ gospodinu Ropeo. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Htio bih pozdraviti ovu inicijativu. Radi se o zapravo obnovi uredbe o mehanizmu civilne zaštite. Mišljenje našeg odbora je jako važno u tom kontekstu jer lokalne i regionalne vlasti su zadužene za upravljanje ovakvim katastrofama i ponekad je taj teret pretežak. Nemam e, puno primjedbi na ovo mišljenje. Mislim da e, je potrebno povećati renome ovog mehanizma, ali mislim da trebamo shvatiti zašto smo odabrali ovu ovu kraticu koja je teško izgovoriva za one koji ne govore engleski jezik. Treba osnažiti E, centar za jedinstvenu koordinaciju. Mislim da je to jako dobro. Osim ako se neće raditi o dodatnim birokratskim mjerama. Isto tako mi se sviđa ideja da se izmjeni članak 12. Kao što su šumski požari nedavno pokazali, e, jako nam nedostaju e, kapaciteti za gašenje požara, pa treba naći rješenje za taj problem čini se da komisija samo tek reagira na probleme, ali ne analizira potencijalne prijetnje. Kada bi se provodile takve analize, tada bismo zakonodavnim aktima imali i odredbe koje se odnose na pokrivanje e, štete i u slučaju nuklearnih katastrofa. Imamo, kao što znate, nuklearne reaktore diljem Europske unije i ne smijemo odgađati prevenciju takvih katastrofa. Kad je riječ o katastrofama koje je izazvao čovjek, treba dopuniti članak 12 odredbom koja bi se odnosila na suradnju u području evakuacije građana. To je naravno pitanje mobiliziranja prijevoznih mogućnosti. Kad je riječ o sadašnjem mehanizmu, eh, htio bih skrenuti pozornost na članke 5 i 6. U tim člancima se moglo više pozornosti eh, staviti na obveze država članica da provode kampanje radi informiranja javnosti. Kad je riječ o člancima 14 i 15, imamo postupke koji su vrlo detaljno opisani, a istovremeno ne vidim odredbe koje bi se odnosile na na raspoređivanje pomoći jer prve reakcije, prva pomoć je ona koja je najvažnija. I upravo tak, zato pomoć se treba podijeliti u dvije grupe. Dakle, s jedne strane radi se o hitnoj pomoći, a drugo se radi o pomoći u širokim razmjerima. Radi se o povećanju sredstava na 630 milijuna, od čega 800 milijuna E, treba izvući iz rubrike 3 i to iz Europskog e, fonda solidarnosti. Gospođa Damata. In attesa della bozza del parere... Dok još čekamo nacrt mišljenja, željela bih istaknuti nekoliko stvari prijedlog e, dakle, kojim se povećavaju sredstva za razdoblje 2018. do 2020. E, je nešto što mogu podržati. Iako moramo bolje analizirati mehanizme provedbe i nadzora. Htjela bih istaknuti jedan podatak koji se nalazi u izvješću komisije iz prošle godine. 2016. se vidjelo da Evropska unija ne može odgovoriti na svih 17 zahtjeva za pomoć. Dakle, imali smo slučaj 17 šumskih požara. Mogli, moglo se odgovoriti na zajedničkoj razini, dakle na samo 10 zahtjeva. Dakle, ono što želim reći je da Evropska unija možda nema odgovarajući kapacitet da bi odgovorila na velik broj zahtjeva koji se događaju istovremeno u nekoliko država članica, na primjer požari, poplave, zemljotresi, teroristički napadi. U takvim uvjetima države članice možda nisu uvijek kadre pružiti pomoć i tada treba djelovati e, na razini Unije. Na praktičnoj strani možemo se složiti oko dvije stvari. Dakle, trebalo bi stvoriti jednu posebnu rezervu e, resursa, resursa to je ovo RESC EU o kojem se već spomenuo. To omogućuje komisiji da pokrene vlastite operativne mjere kako bi se brzo moglo pristupiti tim mjerama. Tu dakle traži stvaranje posebne financijske rezerve kojima će se popuniti praznine na nacionalnoj razini. Dva, revizija sustava potpora, dakle na europskoj razini, a koje se tiče mehanizma za civilnu zaštitu. To znači povećati stope sufinanciranja te vrste prihvatljivih troškova. Hvala. Hvala. Imamo dva javljanja. Gospodin Vols, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Htio bih poduprijeti ovu inicijativu. Mislim, nadam se da će ona biti e, postati operativnom što je prije moguće. Šumski požari, poplave, to se stalno događalo, ali 2016. godine doista su poprimili e, velike razmjere. Potreban je europski mehanizam civilne zaštite za slučaj kada države članice se s tim pojavama ne mogu nositi same. Doista se radilo u užasnoj godini. Kad pogledamo obuhvat, odnosno razmjere tih e, katastrofa. Kao što je predsjednik Juncker rekao, to postaje nova normala i mi trebamo nešto učiniti zajednički kao unija naroda i građana e, i ali naravno i države članice i njihove središnje lokalne i regionalne vlasti trebaju djelovati. Slažem se da treba pojačati kapacitete unije da reagira na ovakve situacije. To može biti e, e, zapravo sam, sam temelj e, budućeg mehanizma civilne zaštite i to, je isto, to će također biti znak jače Europe u budućnosti. Potrebno je više kapaciteta i u smislu kanadera i poljskih bolnica i tako dalje. Pozivam kolege da podupru gospodina Budu. E, trebamo raditi s e, vijećem i komisijom kako bi ovo sve zaživjelo za nekoliko tjedana. Također, dopustite mi da kažem da Europska unija može pružiti samo sekundarnu pomoć, kao što sam već rekao, države članice su one koje imaju zadnju riječ kad je riječ o civilnoj zaštiti i reakciji u ovakvim situacijama. Iako sada pokušavamo dati jaču europsku dimenziju, bivši ja sam, bio, ja sam i član od, odbora regija e, i ja se slažem s prijedlogom gospodina Bude u raspravama o šumskim požarima u Portugalu. Ja sam o tome razgovarao i na, govorio i na plenarnoj sjednici. Govorili smo i o planovima za upravljanje rizicima. Trebamo mobilizirati strukturne i investicijske fondove kako bi se lokalne vlasti za nošenje s ovakvim situacijama e, jer ovakve situacije će se ponavljati. Potrebna je europska e, strategija za boru protiv klimatskih promjena, a potrebni su potrebni su različiti planovi za borbu protiv poplava i ovakvih i sličnih pojava. E, tu je i obzor 2020 za 2020. godinu. Hvala komisiji na ovoj ideji. Gospodin, to je ideja gospodina stedijanidisa i jako je važno da na ovome radimo zajedno. Želim izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni u odboru sve najbolje i nadamo se da će ovaj dosije brzo proći. Hvala. Hvala, gospodin Bogović je sljedeći. Hvala, pozdravljam e, ovu inicijativu, a također izvjestiteljev e, izvješće. I mislim da moramo biti sigurni i jasno nam mora biti da su prirodne katastrofe nešto što u Europi i diljem u svijetu su puno veća prijetnja od e, potreba obrane kao što su terorizam i tako dalje. Znači, e, o tim potrebama treba jasno govoriti i napraviti odlučne korake naprijed jer znamo da se puno više ljudi strada i puno više E, štete nastane u požarima, poplavama, industrijskim nesrećama i tako dalje, nego e, u drugim e, problemima povezanima sa sigurnošću. Kod dakle, tih pitanja najvažnije je da budemo dobro organizirani E, također imam i sam iskustva s e, toga što sam upravljao općinama sa 20.000 ljudi 30 godina. Treba biti jasno da svaka općina treba imati jasan i dobro izrađen sustav zaštite i spašavanja. Također treba osigurati i regionalno djelovanje, također i koordinaciju unutar države i kada govorimo o tome trebamo imati i priliku za koordinaciju između država i da si moramo međusobno pomagati e, između regija i država e, kako bismo razminjivali kapacitete. A najvažnije je pri tome imati dobro kadrovske e, kadrovsku situaciju tehničko i tehnički osposobljene ljude. Znači treba koordinirati i profesionalne službe, ali također i dobrovoljne službe u tom smislu Mi u Sloveniji E, koji ima 2 milijuna ljudi, imamo 150 dobrovoljnih e, vatrogasaca, to su dobrovoljci koji se e, brinu za okoliš u kojem žive oni su srce i duša tog sustava zaštite i spašavanja i također po javnom mišljenju su najcijenjeniji ljudi u našoj državi zato što se upravo oni štite našu domovinu i također treba e, to urediti na europskoj razini. Znači prvo kako osigurati te ljude, ako da se ne dogodi njima nešto na terenu, e, zatim ako se dogodi kakva šteta koju oni uzrokuju, kako ju jamčiti za to, te zatim e, ti dobrovoljci naravno nisu na radnom mjestu, pa ako recimo moraju ići negdje u dalju misiju, recimo 2013. iz Slovenije su dobrovoljci išli u Obrenovac u Srbiju spašavati e, znači to su pitanja što kad oni nisu onda na svojem radnom mjestu znači to su pitanja koja treba riješiti i podopiramo na ono što je rekao gospodin Jakovčić treba brzo djelovati ukoliko se brzo ne e, riješi ta šteta ako se ljudi zapravo ne vide da e, E, su poštovani u društvu, jer oni su ti koji moraju hitno djelovati. Zato je neprihvatljivo imati mehanizme e, koji traju godinu, godinu i pola za povrat e, sredstava. Mislim, treba vidjeti da kada, ako su dobrovoljci najsposobniji brzo djelovati u najgorim trenucima, onda je neprihvatljivo da sustav država ili Europa ne odgovara na to nego dovoljno brzo nego da im treba godinu, godinu i pola ili više za to. Hvala, gospođa Breso. Grazie, presidente. Hvala, gospođa predsjedavajuća. Hvala, zahvaljujem gospodinu Budi i svima drugima koji su danas govorili, zato što je rasprava bila doista kvalitetna i po, poboljšavanje europskog mehanizma civilne zaštite je nešto što je doista važno. Podsjećam kolege kako ovaj sustav funkcionira u Italiji. Radi se o decentraliziranom sustavu koji je vrlo efikasan i on je regionalno organiziran a isto tako je funkcionira i na e, subregionalnoj razini. I u svakoj regiji Italije postoje specijalizirane skupine koje su organizirane i koordinirane sa drugim regijama. Tako da, ovisno o događaju i o potrebama koje se pojave, regionalna tijela se mogu vrlo brzo mobilizirati i mogu brzo odgovoriti. To su autonomna tijela i ne moraju dobiti opremu, šator ili hranu jer to već imaju. Dakle, radi se o decentraliziranom radu e, koji se provodi regionalno, ali kada je potrebno Postoji poljska bolnica koja se može mobilizirati i koja se može postaviti za tri ili četiri sata, nekad i manje. Autonoma. Ona je tada sasvim samostalna i ne predstavlja teret dakle, za onaj teritorij koji ima potrebu za civilnom zaštitom. Mislim da bi taj mehanizam mogao dobro funkcionirati i na europskoj razini. Dakle, svaka država na temelju vlastite strukture može zajamčiti da je u određenom vremenu spremna pružiti određenu vrstu pomoći. I tada se na europskoj razini odlučuje da evo ako je bliža Hrvatska, da se tamo uzme jedna njihova jedinica ili pak iz Slovenije. Koliko je pak to slučaj Austrija, onda se uzmu ekipe dakle iz te države. Dakle, sustav je na taj način dinamičan i on mora e, moći računati na organizacijske kapacitete pojedinih država, dakle tko je najbliži e, je taj koji može najbrže stići na teren. Mislim da bi to bilo, bio dobar e, mehanizam dakle, za civilnu zaštitu. Dakle, bez ove neke centralne jedinice, već da se na centralnoj razini dakle, povežu, pozovu ovi koji su već spremni i dostupni u najkraćem vremenu, dakle organizirati ovu potporu. To je dakle, jamstvo učinkovitosti. Thank you very Hvala. Sada predajem riječ predstavnicima Europske komisije, gospodin Johannes Luhner, e, DG Eko, e, direktorat za upravljanje hitnim situacijama. Hvala. Zahvaljujem. Ja ću biti kratak. Zahvaljujem izvjestitelju i um, potpori zastupnika. Svakako uh, prenijeti ću to sam povereniku, a želim vam također zahvaliti na analizi jer ona pokazuje da je prijedlog bio dovoljno jasan uh, da bi se mogao dobro razumjeti. Evo samo nekoliko možda komentara o onome na čemu radimo što se tiče posljednje dakle E, intervencije koje smo čuli. Upravo je to logika e, kojom smo se mi vodili. Dakle, načelno i primarnu odgovornost je naravno na zemljama članicama i tako to treba i ostati. I kao što je reklo nekoliko zastupnika u zemljama članicama, prije svega na lokalnoj i regionalnoj razini. spašavanje se predlaže ovaj u sustav se pa predlaže jer sadašnji sustav dobrovoljne pomoći zemljama članicama ne funkcionira uvijek, a posebice u situacijama kada nekoliko zemlja, zemalja članica istovremeno suočena s krizom. Međutim, postoje određeni također i kapaciteti koji ne postoje u cijeloj Europskoj uniji. Evo jedan primjer, recimo da smo danas htjeli evakuirati građanina zaraženog ebolom, ne bismo imali kapacitete za to, morali bismo ih ponovno stvoriti, jer to je nešto što je postojalo, to je došlo iz Luksemburga, ali je bilo preskupo i sada je izbačeno iz ove zajedničke rezerve. Dakle, ono što želi program Rescue napraviti je stvoriti jednu rezervu e, sredstava tamo gdje su potrebne, kojima bi se ispunile neke praznine. A što se tiče financiranja koje su spominjali zastupnici, Trenutno imamo sustav povratka sredstava, dakle zemlje članice nam pošalju svoje troškove, e, mi raspravljamo o tome, pošaljamo natrag i tako dalje. Dakle, to nije sustav koji može zadovoljiti potrebe u hitnim slučajevima, a zbog amandmana na financijsku uredbu sada ćemo imati mogućnost razgovarati sa zemljama članicama i o drugim učinkovitim sustavima kao i za standardne intervencije, na primjer kanadere. Tako da se nadam da ćemo, da bismo se mogli dogovoriti za fiksne iznose po satu leta kako bi zemlje članice mogle znati da u trenutku kada odluče pomoći drugoj zemlji članici koliko će točno sredstava dobiti od Europske unije. We are also very, very adamant first that we don't ali zasigurno je ono što ne želimo, da ne želimo centralizaciju, zatim ne želimo e, nepotrebnu birokraciju e, ponekad u Centru za e, koordinaciju u hitnim slučajevima smo u situaciji kada pozivamo sve zemlje članice, na primjer kod e, šumskih požara na sjevernoj Italiji u listopadu, trebali smo čekati 48 sati na odgovor. Ne, djelomično iz političkih razloga, e, djelomično zbog nacionalnih e, mehanizama. Želimo dakle to skratiti, želimo da hitna služba bude brza, kada, se tamo kada birokratskim načinom nije dovoljno brza. Također gledamo i pojednostavljenja na svim moguće načine i povjerenik trenutno obilazi zemlje članice, nalazi se sa ministrima unutarnjih poslova i upravo naglašava to da bez obzira na kakav će biti konačni rezultat, ne smije biti kompleksni niti birokratični od onoga što imamo, nego samo manje administrativno opterećenje. I posljednja stvar, civilna zaštita e, E, je nešto od čega su priprava e, sastavni dio. Rescue, program Rescue neće funkcionirati ako nećemo imati prevenciju i pripravnost u zemljama članicama na odgovarajućoj razini i to barem za e, prosječni rizični scenarij, scenarij rizika svake zemlje članice. Međutim, većina sredstava koja dolaze iz EU proračuna za takve aktivnosti dolaze iz strukturnih fondova. I obično, obzirom da nismo to mogli uključiti u pravni tekst, u pravni temelj, uključili smo to u komunikaciju i samo vas se želim podsjetiti da svakako strukturirane rasprave i dobre rasprave sa e, općom upravom regio, agri, klima, okoliš su već pokrenuti u kontekstu višegodišnjeg financijskog okvira kao i jačanja prevencije i pripravnosti E, što se tiče strukturnih fondova, a koji su nam potrebni kako bismo operacionalizirali ovaj predlog. Te na kraju još jednom hvala. Ja i moji kolege svakako smo na raspolaganju izvjestitelju odboru u cijelom procesu i zahvaljujemo još jednom, a veselimo se izvješću. Hvala. Hvala, gospodin Buda. Da, uh, uh, Hvala predsjednice. Zahvaljujem kolegama na odličnim doprinosima uh, ovom izvješću. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni i svim drugim kolegama koji su se priključili u raspravi i izrazili svoje mišljenje po ovoj temi. Kao što znadete, prirodu je vrlo teško kontrolirati i upravo zato važno je stvoriti mehanizme koji će nam omogućiti brzi odgovor. Evo želim reći komisiji da ekspertiza naših kolega, naime mnogi kolege su bili gradonačelnici u ovom ili ovom trenutku i suočili sa kriznom situacijom, Takvo će nam iskustvo omogućiti stvaranje instrumenta koji će biti korak napred, golemi korak napred u spašavanju života. Jer na kraju krajeva upravo je to što ono što želimo imati učinkovite korisne instrumente kojima će se lako pristupiti i koji će nam moći pomoći ču, sačuvati e, živote i imovinu. Pozdravljam i pripravnost komisije za financiranje ovog instrumenta jer zemlje članice nemaju te financijske kapacitete same za sebe pa eh, bismo na taj način mogli djelovati i hitno i učinkovito pa još jednom zahvaljujem na vašem doprinosu. Hvala još jednom, hvala na ovoj raspravi. E, Mislim da će nacrt mišljenja biti dostupan 20. veljače na našem sastanku. Dakle, nacrt mišljenja 20. veljače. Hvala na ove rasprave. Sada prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda. To je prezentacija Europskog investicijskog fonda. I neću sada E, govoriti o cijeloj povijesti investicijskog fonda, to će nam prezentirati naši gosti. Pa samo pozdravljam na našem sastanku gospodina e, Huberta Kotonija e, iz direktora Europske investicijskog fonda, šef mandata. I evo, nakon toga možete postaviti pitanje koje ćemo mi pokušati odgovoriti. Dakle, izvolite, gospodine Kotoni. Dobar dan. Gospođo Mihajlova, hvala što ste nas pozvali danas na, e, u ove ovaj odbor. E, hvala što ste nas primili. Nadam se evo da ćemo e, moći razgovarati, dakle, evo, e, uključiti se u raspravu o financijskim instrumentima. Europski investicijski fond je podružnica Europske investicijske banke i ima 60% naših dionica, znači 30% udjela e, u dioničkom kapitalu Europskog investicijskog fonda izravno drži komisija. To je važno jer je upravo to, taj udio e, važan u definiranju naše misije. Naime, mi podopiramo male i srednje tvrtke, mikrotvrtke u Europi i time jačamo e, poduzetništvo i inovaciju u Europu. I to radimo s proizvodima kao što su jamstva, e, investicije, kapitali, instrumenti za mikrofinanciranje diljem Europe. Dakle, mi radimo e, striktno unutar 28 e, zemalja članica Europske unije i zemalja u pristupu. Dakle, ono što danas želim, a obzirom na prirodu ovog odbora, usredotočiti se na strukturne fondove i reći kako se mogu bolje i učinkovitije koristiti putem financijskih instrumenta, ali to sam već e, često čuo također u Europu. Nešto o efc u jer EFSI E, često se kaže ne podopire dobro regije, da je to prvo opći koncept, a ja želim dokazati s nekim vrlo konkretnim primjerima koje sam donio sa sobom da upravo kombinacija EFSI-a, znači Junkerovih izvora i strukturnih fondova, te golemog alata za jačanje kohezijske politike i regionalne politike. Dakle, evo samo jedan pregled o tome što radimo s regionalnim financiranjem. Upravljamo s 1,7 milijardi eura strukturnih fondova. Također po strukturnim fondovima imamo 1,3 milijarde e, koji e, ide u inicijative za male i srednje tvrtke, Malo prirodu, to ću se vratiti. Zatim imamo i mandate za predpristupne fondove e, 0,3 milijarde, znači više od 3,5 milijarde ukupno za zemlje članice i regije u okviru 30 mandata. A osim toga, e, također smo e, iskusni u primanju proračunskih fondova za regije i zemlje, znači ukupno se 4,8 milijardi u okviru 60 mandata, 16 mandata, e, međutim i E, ponovno tokove iz bivših e, fondova koji sada postaju nacionalni fondovi, a koji imaju zemlje članice koje su, za koje su dogovoreno da će se e, ponovno ubaciti u istu inicijative, inicijative za male i srednje tvrtke. Tamo imamo i NPI Equity Platform, što je EFSI sada otvorio, što je platforma koja podupire naše regionalne i nacionalne napore i to u ovom trenutku e, sada spada striktno pod EFSI resurse. Dakle, evo samo kako izgleda FC omotnica, EFSI 1, ovdje govorim samo za malo i srednje tvrtke, a ne za inovacijsku infrastrukturu koju provodi EIB. Imamo 5,5 milijardi e, eura u kojima upravljamo i od, to je već doprinos Europske investicijske banke i to je drugi stup EFSI-a i to znadete on će e, dalje jačati te resurse za male i srednje tvrtke sa 5 milijardi u okviru ovog angažmana koji sada finaliziramo. A ono što je važno u EFSI-u je snaga koju imamo i ova brojka koju sam sada um, i rekao, znači mobilizirati 500 milijardi uh, novih investicija uh, i uh, to je upravo ono što ćemo pokazati na sljedećem slajdu, znači ono što želimo postići. Dakle, ovo je ono što će se postići pod FC1. 5,5 milijardi smo za sada putem financijskih posrednika E, komercijalnih banki diljem Europe, javnih banki kao što su nacionalne razvojne banke u Europi, zatim e, mikrofinanciranje, institucije za mikrofinanciranje i tako dalje. Kod njih imamo 4,5 milijardi od 5,5 milijardi i 355 e, transakcija uključenih ovdje i za sada smo mobilizirali 82 Znači cilj je bio 82 milijarde, a već imamo 90 e, e, milijuna. Znači mi smo već nadmašili svoje ciljeve jer smo postigli više od mobilizacije 82 milijarde, dakle 90 milijardi. Dakle to je ono što su financijski posrednici osigurali e, ugovorom s nama sa novim investicijama u kapital i zajmovima i očekujemo da ćemo poduprijeti 550 tisuća malih srednjih tvrtki dilje Europe. Sada smo dostigli recimo 140 tisuća u okviru postojećih operacija i radimo u svih 28 zemalja članica. Ono što je ključno jer još e, često se čuje kritika u Europi o sljedećem, naime je da nacionalne razvojne banke ne sudjeluju E, ali 50% mobiliziranog novca ide putem nacionalnih razvojnih banaka. To su dakle vrlo važni elementi u mehanizmu isporučivanja e, i, e, i provedbe EFSI scheme, odnosno Junckerovog plana. Nešto malo dalje o strukturnim fondovima. Samo kratak povratak unatrag, 2007-2013. Ako pogledamo članak 1083, dvije se e, e, stvari govore o mogućnosti provedbe e, strukturnih fondova putem financijskih instrumenata. Dakle, ono što je stvoreno iz te reference u dvije linije, a, a svi znamo da je to bilo potrebno, je da je komisija putem e, guidance nota trebala protumačiti što to zapravo znači u praksi, kako se mogu stvarati financijski e, instrumente iz dvije, e, dva redka u pravnom temelju. Dakle, ono što smo vidjeli u prethodnom programskom razdoblju, stotine guidance nota, dokumenata, imitacija i tako dalje, su bili poziv nama da provedemo te instrumente, ali još važnije, sve to bio je dobar pilot i dobro učenje ako pogledate uredbu 2014 do 2020 CPR je jasna odredba za financijske instrumente kao i sekundarno zakonodavstvo koje vrlo eksplicite govori o tome. Ima čak i vrlo konkretne scheme kao na primjer miješanje resursa blending u okviru e, e, inicijative za male i srednje tvrtke, članak 39. I sada ponovno Omnibus ponavlja mogućnost kombiniranja strukturnih fondova sa EFSI fondom. Dakle, neću sada govoriti o tome, a i o što me mi zovemo Jeremy inicijativa, ali ono što sada imamo, e, mogu reći da novci koji su kod nas se troše stopom od 98%. Želio bih e, češće to vidjeti u, u, u ulaganju strukturnih fondova. U prvoj filotskoj fazi financijskih instrumenata tri puta smo e, ojačali taj novac, znači jedan euro E, strukturnih fondova e, na tržištu ima učinak 3,5 e, eura i znači privatna inicijativa uključila se u ove operacije i mislim da je to doista impresivan rezultat za pilotski projekt. Ali još važnije što smo učinili u ovom programskom razdoblju. ja želim da pogledate što dakle, se tiče inicijative za male i srednje tvrtke, MSP-ove. To je jedna konkretna odredba uredbi koja omogućuje zemljama članicama da nam daju mandat za strukturne fondove za potporu e, elemenata e, za jamstva za banke s naše strane. Znači da sad imamo šest mandata za znatne iznose, recimo Španjolska, 800 e, milijuna strukturnih fondova, što će vjerojatno rasti kada Omnibus stupi na snagu za otprilike još 160 e, milijuna kako bi se mobiliziralo otprilike 6 milijardi novih zajmova za male i srednje tvrtke u Španjolskoj. Dakle, mi smo iz raznih regija dobili ta sredstva, okupili ih e, u jednom fondu kako bismo putem 12 transakcija osigurali svježi novac za male i srednje tvrtke, svježe kredite. Ako pogledamo Bugarsku, 100,2 milijuna strukturnih fondova, 10 transakcija, gotovo sve banke u Bugarskoj su uključene, a cilj nam je mobilizirati 600 milijuna novih zajmova za bugarske male i srednje tvrtke i zbog toga tvrtke kao Bugarska, Rumunjska, Španjolska, ali Finska i Italija razmišljaju upravo i čak i Malta o povećanju ovog snažnog instrumenta za male i srednje tvrtke. Dakle, evo samo kratko, ova jamstva, naime često to e, se čuje kao kritika, jamstva nisu tu da pomognu bankama, dobro pomažu bankama, ali e, korisno ostaje bankama, koristi da se to prenese dalje malim srednjim tvrtkama i to kako? Prvo time što će se osigurati da će banke e, smanjiti zahtjev za kolateralom za male i srednje tvrtke i to znatno ili smanje cijene e, zajmova za male i srednje tvrtke na odgovarajući način. A sljedeća stranica je nešto što bi vas možda također moglo zanimati i a tu možete vidjeti Pregled mandata koje smo dobili od zemalja članica, od Švedske do Estonije, Češke i drugih regija u Francuskoj, ali u Poljskoj, Rumunjskoj i Grčkoj, a koje smo uspješno kombinirali sa resursima iz EFSI-a. Ako pogledam Grčku, desno gore, nedavni projekt e, gdje nam je Grčka dala 120 milijuna strukturnih fondova, 200 milijuna strukturnih fondova koji će se investirati u razne fondove rizičnog kapitala pa smo radili na njima do, dobar due diligence i razne transakcije će proizaći iz toga. Zatim Europska investicijska banka dati će potporu nekim od tih e, odabranih fondova sa doprinosom e, svojih e, jamstvama, odnosno EIB-a uz potporu e, jamstva iz EFSI-a. To je ključno jer kada se prikupljaju sredstva, posebice ako se govori samo o jednoj zemlji kao što je Grčka, na primjer, su investicije u tim fondovima je ključna. A povezivanjem strukturnih fondova sa EFSI omotnicom već danas vidimo koliko smo pokrenuli interesa kod privatnih e, e, investitora na grčkom tržištu. Dakle, kombinacija ne samo da pomaže jačati ovaj volumen, nego posebice e, pomaže mobilizirati privatne investitore. kada govorimo o kohezijskim mjerima i regionalnim mjerama, Zbog dobrih pozitivnih rezultata koji smo vidjeli u potpori malim i srednjim tvrtkama u novim e, područjima, posebice ovdje u poljoprivrednom sektoru, Povjerenik Hogan jasno je to rekao prije dvije godine kada je rekao želio bih da poljoprivrednici imaju koristi od e, zajmova jer e, grantovi su ograničeni na ono što jesu, to ograničenje proračuna. Ja bih htio da se to proširi i da ima širi domet. Dakle, mi uz pomoć eh, DJ Agrija smo krenuli u pionirski u to i u ovom trenutku smo potpisali tri transakcije i još jednom ponavljam ovu italijansku jer Italija eh, u okviru DJ Agrija nije nacionalna nego regionalna omotnica i tu smo spojili deset talijanskih regija u jednu schemu i eh, to će još jednom trebati imati još i potporu EFSI-a uz to kako bi se osiguralo da ova sredstva doista postignu onu snagu investicijsku snagu koju želimo postići. Znači umjesto da imamo samo jednu talijansku regiju kako bismo proveli financijski instrument u jednoj regiji, bilo bi gotovo nemoguće prikupiti tolike e, sredstva, kako smo rekli, dakle barem četiri puta veća sredstva ovakvim spajanjem regija, a pritom još uvijek poštujući činjenicu da ta e, regionalna sredstva e, idu e, konkretnim dotičnim regijama, zajedno s efcim smo si omogućili odgovarajuću fleksibilnost i četiri puta investicijsku snagu i čini nam se da je to bankama dovoljno privlačno da se uključe s nama u to. A što se tiče omnibusa, o tome se puno govorilo. Kada govorimo o Agriju, to je gotovo odobreno. Mislim da postoji dobra namjera u omnibusu za koju vjerujem da će još jednom ponoviti važnost i omogućiti financijske instrumente uz potporu strukturnih fondova. Dakle, prvo proširenje eh, inicijative za male i srednje tvrtke, na tome smo zahvalni parlamentu, vijeću i komisiji što je to predložila i odobrila jer vjerujemo da je to moćan instrument za podupiranje e, pozemljivanja u Europi. Također proširenje equity based instrumenta za godinu dana je vrlo korisno i čuti ćete uskoro i rezultate, a uvođenje kombinacije strukturnih fondova sa EFSI-em je također nešto što su pokazali naši pilotski projekti da može biti korisno s jedne strane kako bi se smanjio učinak na strukturne fondove, a da e, dobiju znatni ojačani učinak istovremeno. Dakle, Poljoprivreda je upravo e, istaknuta kao važno područje za financijske instrumente te vrste, ali i drugi sektori kao mjere energetske učinkovitosti, što vjerujem da sada možemo redovitije i učinkovitije činiti. Evo sad još e, ovaj prikaz koji pokazuje jednu impresivnu brojku o tome koliko e, moćno može biti ova kombinacija. Plavi stupac s lijeve strane E, je novo pozajmljivanje, novi zajmovi, e, znači novi zajmovi za male i srednje tvrtke, ali uz potporu strukturnih fondova. Ako se to pak e, kombinira s efsi učinak je znatno veći. Dakle, to znači da u vremenima proračunskih ograničenja takva kombinacija doista jest dobar recept um, za pozitivne mjere za proračun i ove kombinacije koje pokazuju dakle e, to da su to dobre nove alternative ne samo zbog jačanja e, učinka poluke nego i zbog e, upravljačkog tijela koje omogućuje EFSI, a također i za konzistentnost državne potpore koju je u u koju EFS ima uključen u sebi kao svoj sastavni dio. A sada pogledavši u budućnost, e, višegodišnji financijski okvir nakon 2020. Mislim da e, smo svi e, razumijemo ovu cijelu stvar oko Brexita i raspravu oko Brexita, pa i ograničenja u proračunu i da razumijemo da će sljedeći proračun izgledati drugačije od onoga kako smo to vidjeli do sada i stoga je potreba za financijskim instrumentima nešto što će rasti jer jedini, jedino financijski instrumenti mogu mobilizirati privatne investitore na postojeći način i pokrenuti ove fondove. Nova uredba svakako će to i odraziti, ali mislim da je važno i upravo to ono što sam rekao ovdje kao četvrtu izjavu. E, e, financijski instrumenti nikad nisu konkurenti grantovima. Grantovi e, imaju svoju svrhu i financijski instrumenti također bi trebali biti se provoditi kao ciljane mjere i također gdje god se može stvoriti prihod e, e, takvi financijski instrumenti bi trebali imati prioritet nad grantovima i nadam se da će se taj princip odraziti u novoj uredbi ali kako bismo to učinili a neću sada ići u velike govore o tome što bih ja očekivao nakon 2020. ali mislim da je ključna, ključni pojam pojednostavljenje tako da se zemljama članicama dade i fleksibilnost i brzina u provedbi ovih instrumenata i ovih proizvoda. E, kada kažem jedinstveni pravilnik je potreban, ali također i pouzdanost kontrola financijskih, recimo kada smo e, primijenili Jeremy u prethodnom financijskom razdoblju imali smo 100 financijskih kontrola, revizija, dakle različitih e, revizora jer se nijedni nisu mogli apsolutno pouzdati u rezultate drugih. Tako da nova uredba će se temeljiti upravo na tome kako bi postigla e, veću brzinu, veću fleksibilnost i veću učinkovitost. Hvala. Thank you. Thank you very much for the interest... Hvala vam na ovoj zanimljivoj prezentaciji. Kolege, evo sada imate riječ za pitanja, odnosno komentare. Izvolite, gospodin Muskur. Merci, eh, madame. Hvala, gospođo predsjednice. Imam samo jedno pitanje. Znate da periferne unije su predmet posebnih politika Europske unije i sve politike imaju utjecaj na te regije i te regije se e, imaju određene poteškoće. E, puno građanja kažu da ne mogu doći do fondova, pogotovo mislim na mala i srednja poduzeća iz tih regija. Pa me zanima je li tome tako, e, koje su to poteškoće s kojima se suočavaju e, male i srednje poduzeća u tim regijama i e, mogu li poduzeća, prije svega mala i srednja poduzeća iz prekomorskih teritorija doći do sredstava kojim im pripadaju. Hvala lijepo, Damato. Hvala. EFSI dakle, želi pomoći malim i srednjim tvrtkama putem pristupa kreditu. Zato postoji čitav niz e, financijskih proizvoda koji su namijenjeni partnerima, banke, financijska tijela, fondovi i tako dalje. To su financijski posrednici. Bili moguće bi li bilo moguće doznati troškove mm, dakle, koji padaju na ove financijske posrednike. Možete li nam reći nešto više o tome ili gdje pronaćite podatke? Dakle, koliko zarađuju ovi financijski posrednici, a koliko je doista na raspolaganju korisnicima među financijskim instrumentima koji se ne koriste dovoljno jest crowdfunding. Mi mislimo da bi to mogao biti dobar saveznik e, za male i srednje tvrtke te za lokalne zajednice. Što mislite o tome? Mislite li da bi se to moglo malo više koristiti? Koje rizike vidite vezane uz korištenje ovog instrumenta? I koliko sam vidjela u prezentaciji, Rado bih, možda putem e-maila, e, htjela više podataka o učincima EFSI-a, dakle koliko radnih mjesta je otvoreno, koja su to poboljšanja u svakodnevnom životu građana koja su postignuta. Ms. Bresso, the Zastupnica Bresso. Grazie, Presidente. Ehm, eh, sì, anch'io io mm, sono Mm, Hvala. Ja bih e, htjela razumjeti evoluciju ovih financijskih instrumenata kad je na snagu stupio EFSI. Htjela bih malo bolje razumjeti nešto što ste spomenuli. Mm, to je odnos sa nacionalnim investicijskim bankama stvaranje posredničkih platformi između Europske investicijske banke i EFSI-a te malih i srednjih poduzeća. To je bio jedan od velikih uspjeha EFSI-a. Rado bih saznala nešto više ulozi nacionalnih banaka, može li se tu potaknuti stvarite kako možemo poboljšati taj sustav. E, drugo, pitanje vezano uz pojednostavljivanje. Kada sam bila predsjednica regije Piemonte, onda smo imali dosta lošu ocjenu korištenja sredstava iz fonda Jeremy koji ste spomenuli. To je za nas bilo presloženo, predugi vremenski rokovi, iskoristili smo vlastite financijske instrumente, dakle in-house, to nam se činilo funkcionalnije i brže. To nam je vjerojatno u neku ruku i naštetilo, ali evo, često stvari idu upravo tim putem. Dakle, pojednostavljivanje je od ključne važnosti, naročito za regije I upravo ova jednostavnost upotrebe je ono što je odlučujuće u korištenju određenog financijskog instrumenta. To omogućava ovaj učinak poluge do kojeg inače ne bi došlo korištenjem ovih grantova. Kad dakle, postoje dokazi da je određeni financijski instrument učinkovitiji od drugog, omogućava se povratak resursa i tako dalje, međutim, glavni problem je pojednostavljivanje. Dakle, vi kažete pojednostavljivanje, to je od ključne važnosti, ali što točno mislite? Thank you, Zastupnik Rope, izvolite. Znači, Hvala, gospođo predsjedavajuća sa zadovoljstvom sam saslušao sve ove informacije. Naravno, radi se vrlo korisnim informacijama. Kao što su kolege već rekli, potreb, potreba nam je određeni sustav kako bismo mogli pratiti fazu planiranja. Ne smijemo biti stavljeni pred gotovu stvar moramo sudjelovati u samom planiranju. Znamo da postoji niz država članica i regija koje već, koje već sudjeluju u određenim fazama. Jesu li te regije i države pokazale vlastitu inicijativu da sudjeluju ili im je netko drugi skrenuo pažnju na to? Dakle, moje pitanje je zašto određene države i regije sudjeluju u tome, a neke ne. Radili se o nedostatku informacija, kapaciteta ili u nečem trećem. Nadalje, program za mala i srednja poduzeća. Kako će taj program dati mogućnosti gospodarskim subjektima i cijelim regijama? Nadalje, kad je riječ o koheziji, jasno je da moramo osnažiti koheziju, i ovaj fond poboljšava stanje u Europi, no neće li on doprinijeti do pogoršavanja stanja u nekim državama članicama? Kao što znamo, poduzeća se obično um, um, osnivaju u privlačnim regijama i gradovima. Hoćemo li dobiti željeni rezultat? Hoćemo li stvoriti dodanu vrijednost? hoće li se možda neki postojeći problem još pogoršati u nekim regijama u smislu koncentracije kapitala u velikim gradovima? Ne bismo li trebali predvidjeti u programu da se podrže regije koje su najslabije razvijene ili poduzeća iz regija koje su ekonomski slabije ne bi li trebali na neki način imati prednost jer postoje regije iz kojih se puno ljudi iseljava i ovaj instrument bi se mogao iskoristiti kako bismo našim građanima i poduzećima pokazali da Europa ne zaboravlja slabije razvijene regije. Hvala. Thank you very much. These were Hvala. Ovo su pitanja koje za vas imaju članovi odbora Ređi. E, izvolite, molim vas da odgovorite. Uh, Hvala. Hvala vam na pitanjima. Ja ću sada na njih odgovoriti, počevši dakle sa ovim najudaljenijim područjima. Evo ovdje vidite jedan od projekata koji provodimo, to je otočje to vidite od gore u ovom, na ljevoj strani. Riječ je o jednoj od regija koje smo imali dakle povjerenja, dakle imali smo povjerenje u tamošnje mala i srednje poduzeća, ali im je svejedno trebala potpora banaka u aktivnostima. Dakle, prije nego što smo preuzeli mandat i odlučili, preuzeli mandat i odlučili o financijskim instrumentima, mi moramo biti sigurni da smo jasno utvrdili dakle, koja je to praznina koju želimo popuniti i kako možemo tu prazninu dakle, točno popuniti. La Reunion je mali otok i jasno je da i one tvrtke koje se bave izvozom, da je njima potrebna likvidnost. I za nas je to bio dovoljan instrument za jamstvo, dakle da se pokrenu, dakle suradnja s bankama i po nama je to dakle, odgovarajući odgovor. Evo brojke ovdje pokazuju što je ono što smo željeli postići. Imamo dakle strukturne fondove sa nacionalnim doprinosom od 20 milijuna, dakle ukupno 50. Dakle, tamo dajemo ne samo jamstvo, dakle potporu rizicima, već i dajemo dakle likvidnost, e, dakle za to su zajmovi lokalnim, malim i srednjim tvrtkama. To znači da je potrebna analiza tržišta tamo, ali to nam isto ne treba primjerice u Francuskoj. Dakle, da vidimo koja je iznos e, dakle, te financijske poluge. Možda tamo ne dobivamo iznos od multiplikatora od 4-5 puta, i onda možemo sredstva ponovno pokrenuti. Da pokušavamo imati standardizirane e, postupke, ali kao prije bilo čega važno je utvrditi koje su dakle to praznine koje se žele popuniti, to na osnovu analize i onda skrojimo dakle proizvod po mjeri. Što se tiče nadam se da ćemo vam evo za 10-12 mjeseci moći, da ćemo vas moći izvijestiti koliko smo tvrtke pomogli, koliko smo radnih mjesta osigurali, Postoje koristi, one su tamo možda i veće, jer mi pružamo dakle, pomoć bez ikakvih dodatnih troškova. Dakle, to se pretvara u pomoć malim i srednjim tvrtkama koje to ne plaćaju. Dakle, kao neka vrsta soft loana. Banka dakle isplaćuje iz vlastitih e, resursa. I da je to jako pozitivan primjer. Dakle, uzimamo u obzir ovaj širi evropski kontekst, ne samo ovaj kontinentalni dio. Drugi dio, dakle, evo, talijanskoj drugo pitanje talijanske zastupnice. financijski instrumenti imaju daleko šire značenje od pukih e, zajmova. Mi želimo pomoći uniju tržišta kapitala, dakle riješiti se ove fragmentiranosti koja postoji. Imamo slučajeve primjerice u Grčkoj gdje plaćate kamate od 8%, to je recimo nečuveno primjerice u Njemačkoj kada govorimo o posuđivanju tvrtkama. Zato želimo općenito bolje razviti financijsko tržište. To je razlog zbog kojeg se oslanjamo ne samo na postojeće banke, već e, imamo slučaje poput Bugarskog, dakle prije sedam godina smo tamo uložili značajne iznose, kojima smo željeli pomoći tamošnje fondove rizičnog e, kapitala. I Sofija je sada postala jedan od ovih takozvanih hotspotova kada je riječ o rizičnom kapitalu. I to zato što smo mi tamo putili sredstva iz strukturnih fondova. Dakle, nije riječ samo o potpori e, strukturama koje su već tamo, već u razvijanju novih e, sektora. To je spomenula i kolegica iz Italije, primjerice vezano uz crowdfunding. To je nešto što sve više podupiremo, imamo nekoliko transakcija vezano uz to. Međutim, problem je što još uvijek nemamo čvrstu pravnu osnovu, dakle i dalje postoji ova fragmentacija. Željeli bismo regulatorna tijera u tom smislu educirati, dakle da se riješi da uredi jedan dosljedan okvir dakle, za eh, razvijanje ovih standardiziranih proizvodi se potaknulo tržište. Dakle, da, podupirujemo ove nove financijske instrumente, dakle, kao što su platforme za crowdfunding, a mi smo bili svojevrsni pioniri mikrofinanciranja. To su dobre prakse koje su primjerice potekle iz Francuske pa se šire po drugim državama članicama, ali imamo situacije Primjerice sa Grčkom, sa Njemačkom, oni još uvijek nemaju odgovarajuće zakonodavstvo o mikrozajmovima. Evo tu se nešto radi na evropskoj razini, ali evo i ovi sustavi strukturnih fondova nam također mogu pomoći da stimuliramo tržište. Što tiče podacima o EFSI-u, da, to su e, javna ulaganja. Rado ću samo podijeliti dodatne podatke kojima raspolažemo. Dakle, koliko je tvrtki imalo koristi od toga, u kojim zemljama. Tu je riječ i o daleko detaljnim podacima koje vam možemo dati na uvid, ali evo možda ne baš sada. Dakle, države koje se uključuju u sustavi kada? Novi regulatorni okvir je dosta eksplicitan, oslanja se na prethodno programsko razdoblje. Država mora napraviti eksante analizu i to je dobra praksa. Dakle, ako se mogu vidjeti gdje su problemi na tržištu, gdje su praznine, problemi sa određenim sektorima, tu se izrađuju studije. Junkerov plan, međutim, ne obuhvaća samo EFSI, već je tu i ovaj savjetodavni hub, I zato je odgovorna Europska investicijska banka. Oni kažu da imaju velike zahtjeve koji dolaze iz države članice upravo vezano uz eksante analizu, da kako se kao dio ovog plana Juncker treba se napraviti ova analiza i onda izraditi preporuke koje se onda uzimaju dakle, u obzir i od dakle Europske investicijske banke i nacionalnih banaka. Međutim, vidjeli smo da što se više približavate rokovima, to je sada 2020. plus dvije, odnosno tri godine, novac se ne potroši, institucije poput naše se mogu naći u situaciji da se od njih zatraži da nešto poduzmu, dakle, u zadnji čas. Dakle, danas još nije kasno, ali valjalo bi iskoristiti ovo vrijeme koje je na raspolaganju izraditi ove studije vezane uz analizu tržišta koje su potreban preduvjet. Dakle, ova priprema u ranoj fazi je od izuzetno velikog značaja. Mi ćemo pomoći dakle, državama i regijama koje žele razviti ova nova znanja, dakle raditi zajedno s nama. ruralna područja u odnosu na urbana? Pa to ovisi o instrumentu. Mi primjerice koristimo instrument za jamstva banaka da bismo pomogli tvrtkama izvan urbanih područja. Teško je dakle za ove fondove rizičnog kapitala dakle pozabaviti se inovacijama koje proizlaze iz ruralnih područja, ali kada je riječ o mikrozajmovima i slično, mi onda potičemo ovu vrstu ugovora sa bankama, dakle kamo treba usmjeriti novac. Na primjerice inicijativu uh, u Španjolskoj, tamošnju jednu dosta siromašnu regiju, tamo smo pomogli i u ugovorima sa bankama to jasno specificiramo, dakle da svaki euro iz te regije treba mobilizirati barem 4 eura zajma i banke se toga trebaju držati. Jer ukoliko to ne učine, onda to za njih postaje jako skupo. Dakle, imamo tu predviđen sustav mm, kazne i slično. Međutim, kada pogledamo ovu inicijativu za srednje i mala poduzeća u Španjolskoj, tada smo dogovorili mutualizaciju rizika. Dakle, dajte nam euro, mi pokrenemo barem četiri, li bi bilo šest, ali evo četiri. Kada je riječ o gubicima, onda ih je moguće mutualizirati. Dakle, to nam omogućuje ovaj naš mehanizam, to je jedna njegovih koristi. FC korištenje platformi. Spomenuo sam to u izlaganju. FC je instrument koji se oslanja na platforme, na koncepte platformi. U sklopu Junkerovog plana trebamo stvoriti ovu MPI platformu, to su vam ove to sam vam prikazao u svom izlaganju. Nisam doduše predstavio brojčane podatke s tim u vezi, ali ta platforma je sada nešto u čemu imamo 34 nacionalnih eh, regionalnih banaka. Redovno se sastajemo, dijelimo dakle primjere dobre prakse na svim razinama, dakle financijski instrumenti, izvješćivanje, provedba nadzora, dakle uvjeti tako dalje, dobro upravljanje. Na taj način razvijamo dakle ovaj financijski proizvod u suradnji s nacionalnim tijelima i kažemo možemo E, ulagati koliko je vi, dakle odnose je 1 naprema 1 i kada je riječ o transakcijama koje ulaze u Junkerov plan. To je nešto što smo razvili prije gotovo dvije godine, to je sada evo, u tijeku, riječ je o instrumentu sufinanciranja koji se promovira u suradnji sa nacionalnim bankama. Riječ je o takozvanom pametnom novcu. To pomaže nacionalnim e, bankama, dakle, da prošire svoje znanje o financiranju rizičnog e, dakle, kapitala, stvaranje partnerskih ugovora, kako donositi odluke. Dakle, to je daleko više od pukog novca i zato to nazivamo pametni novac. Dakle, ova platforma nije samo mrtvo slovo na papiru, ono je stvarnost Junkerovog plana i mi ćemo to dalje proširiti na područje jamstava, ali i na područje sekuritizacije. Dakle, razvijat ćemo nove platforme u Europi vezano uz jamstva, ali evo kao što sam rekao i za scheme sekuritizacije. Vi ste rekli o Piemonte. Ta regija i još neke druge talijanske regije sjevera se nalaze u zajedničkom dakle, projektu dakle, gdje se koriste novci iz strukturnih e, fondova na ovo equity platformi Imamo sada šest talijanskih regija koje su tu objedinjene, koje se bave dakle ovom vrstom ulaganja na svom teritoriju. Vi sami ne biste mogli imati pristupa dakle tom fondu, ali mi smo u kontaktu sa više od 500 fondova, dakle ovdje smo objedinili u talijanske regije, dolazimo do zadovoljavajuće kritične mase, dakle kada govorimo o iznosu novca, i to je evo proizvod, odnosno projekt koji bih vam mogao predstaviti i osobno. Riječ je o dokazu dakle kako strukturni fondovi i dakle financijski tokovi koji iz njih proizlaze kako se koriste u istu svrhu, ali i na pametniji način nego je to bio slučaj primjerice u prvom krugu, prvoj rundi. I to je evo dokaz koliko su ti financijski instrumenti učinkoviti. Obučeno je pitanje o naknadama Često se na ovaj instrument gleda kao na previše skup instrument i slično, ali u prethodnom financijskom razdoblju smo izradili detaljne kalkulacije, dakle kada je riječ o naknadama, dakle koje se trebaju platiti za korištenje sredstava. Na početku ukoliko imate pre, mm, presažeto, dakle prekratko mm, zakonodavstvo, onda je jako teško pružati dakle, smjernice koje će pokriti baš sa područja koje će pružiti zadovoljavajuću pravnu sigurnost. I onda ona ovise dosta o tumačenjima i zato smo trebali razviti drugi instrument. Na početku je to bilo, kao što sam rekao, dosta nezgodno, složeno. Mi smo za upravljanje, a bez naočala ne mogu pročitati tamo te brojke, ali mi smo tu naplaćivali 0,94 posto. To je dakle ispod jednog postotka za upravljanje ovim fondovima. A mogu vam je pisati koje su to zadaće. Nije samo o analizi tržišta, o analizi proizvoda, dakle odabir posrednika, prikupljanje sredstava, dakle ocjena mogućnosti ulaganja i tako dalje. To je dakle iznos koji smo mi naplaćivali u prethodnom financijskom razdoblju. I onda u zavisnosti od instrumenta posrednici jesu i nisu naplaćivali posredova, nisu naplaćivali sve usluge. Imali smo dakle i sustav gdje je ta usluga bila besplatna. A imamo slučajeve gdje je izvješćivanje jako složeno. I ona često nadilaze neko puko izvještavanje koje je e, inače na raspolaganju te predstavlja dakle značajan napor. Opet evo svejedno to se ne naplaćuje posebno drugačije na tržištu kapitala. Tamo se plaćaju naknade kad je riječ o trošenju tog novca, mi smo jako, jako vodimo računa dakle, o tome kako se potom taj novac troši. Pravila su jako stroga, pažljivo se izračunavaju i mogu, se mogu dakle biti do 2 po posto. Ali evo, to se treba shvatiti u kontekstu mobiliziranog iznosa novca. Dakle, koliko novog privatnog kapitala su ti menadžeri onda kadri dakle prikupiti. Dakle, lako je onda opravdati ove iznose e, novca. I hope, did I? I hope I have answered all the questions. Nadam se da sam odgovorio na sva pitanja. Yes, I think so. Pa ja mislim da jeste. Ovo su bili dosta detaljni odgovori. Hvala vam i hvala vam na izlaganju. Podaci su zanimljivi i jako detaljni. Osobno vam hvala na ovim lijepim primjerima iz Bugarske. U pravu ste uspjeli smo postići dobre promjene u upravo zahvaljujući korištenjem ovih financijskih instrumenata, odnosno kombinacijom ovih instrumenata. Dakle, hvala lijepa. Ovo je kraj našeg e, sastanka. Iduća točka dnevnog reda jest sastanak koordinatora. Najavljen za 11 sati 45 minuta. Očekujem da će se koordinatori tada pojaviti. I tako za sad zatvaramo ovaj dio sastanka.